Okay, Molim eh, sve članove odbora DEVE da ponovno zauzmu svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Nastavljamo sa točkom dnevnog reda broj 14, mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Izvjestiteljica je bila Željana Zovko. Želite li uzeti riječ i nešto reći prije nego što krenemo na glasovanje? E, želite li uzeti riječ prije glasovanja? <laughs> much uh, Hvala, hvala lijepo i zahvaljujem svim kolegama koji su dali svoj doprinos ovom izvješću. Nije bilo nekih e, većih prijepora i mislim da je ovo vrlo kvalitetan prijedlog koji može pomoći Europskoj uniji da unaprijedi civilnu zaštitu u budućnosti, posebno sada pred ljetnu sezonu. Moramo se prisjetiti da smo prošle godine Molim vas, opet imamo isti problem. Molim vas kolege e, u dnu dvorane, lijepo vas molim ako želite međusobno razgovarati da iziđete iz dvorane. Sada riječ ima izvjestitelji. Hvala. Da, pređemo na jednu veseliju temu. Prošle godine je Europska unija zabilježila neke tragične događaje zbog e, šumskih požara u Portugalu, Hrvatskoj i Italiji. Nadamo se da ćemo, zahvaljujući ovom izvješću, unaprijediti sustav civilne zaštite i nadam se da će nas kolege podržati glasujući za ovo izvješće. Hvala lijepo. Ovdje e, je iznesen prijedlog da, prijedlog da bismo mogli o tome glasovati skupno. Imali prigovora. Svi amandmani su prihvaćeni. E, slažete li se da glasujemo skupno? Da. Glasovat ćemo ovome skupno. Dakle, tko je za sve amandmane? Za? Protiv? vi vjerojatno niste protiv. Za. Da, ne protiv, da, jasno mi je. Dakle, tko je za, tko je protiv? Imali suzdržanih, dakle jednoglasno se usvajaju amandmani. Sada ćemo glasovati e, o čitavom mišljenju poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje o ovom mišljenju. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 22 glasa, dakle 20, nitko nije bio protiv, imali smo i jedan suzdržani glas. Hvala vam i hvala i vama, gospođo Zovko. Now we have a vote on the Sada ćemo glasovati o usmenom pitanju vezano uz eh, sporazum nakon Kotonua. Ja sam izvjestiteljica. Imamo nekoliko amandmana. Imaju li svi E, glasački popis. A prvi amandman tko je za protiv suzdržani odbija se. Drugi amandman za protiv suzdržani odbija se. Provjerit ćemo drugi amandman. Oh, sorry, Um, has every, has amendment Drugi amandman. Još uvijek glasujemo. Neke kolege nisu glasovali. Jesu li svi koji su htjeli glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 11 naprema 11, dakle odbija se. Treći amandman za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Treći amandman, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Četvrti amandman za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i četvrti amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Peti amandman za, protiv, suzdržani, Odbije se. Šesti za, protiv, suzdržani, Odbije se. Mm, glasovat ćemo o pitanju, onako kako je izmijenjeno, pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. 21 za i 1 protiv, dakle ovo se osnovno pitanje usvaja i podnijet ga. sada imamo popratnu rezoluciju u usmenom pitanju o budućnosti sporazuma nakon Kotonu, dakle Amandman 7. za, protiv, suzdržani. 28. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 29. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 30. za, protiv. Provjerit ćemo 30. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 32 za protiv suzdržani usvaja se 33 za protiv suzdržani usvaja se 35 za protiv suzdržani usvaja se 34 za protiv suzdržani odbija se 36 e, glasovanje po prvi dio za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv Provjerit ćemo drugi dio 36. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali možemo provjeriti. 38. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis prvi za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 41. amandman za, protiv, suzdržani. Odbija se. 43. za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. 43. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje odbija se. 11 naprema 11, dakle odbija se. 42. Za. Ne možemo sada ispravljati e, glasovanje nakon što smo zaključili glasovanje. Ne možete ni na plenarnoj sjednici, odnosno možete samo pisanim putem. Ne možemo naknadno to mijenjati. 42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 protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv suzdržani odbija se. 48. za, protiv suzdržani usvaja se, 50. za, protiv suzdržani odbija se, 51. za, protiv suzdržani usvaja se. 52. za, protiv suzdržani usvaja se, 53. za, protiv suzdržani se, odbija se. 54. u tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo prvi dio, 54. amandmana, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se, treći dio, za, protiv, provjerit ćemo treći dio, 54. amandmana, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 55 i otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, glasovanje u dijelovima e, u 56. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani odbija se. 58. za protiv suzdržani odbija se 57. za protiv suzdržani usvaja se 59. za protiv provjerit ćemo 59. otvaram glasovanje čini mi se da se odbija ali bolje da provjerimo zatvaram glasovanje odbija se 61. za protiv suzdržani odbija se 60. za protiv suzdržani usvaja se 62. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64. za, protiv, provjerit ćemo 64. E, otvorom glasovanje. zatvorom glasovanje. Usvaja se. 63. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65. za, protiv, suzdržani, odbija se. 66. za, protiv suzdržani usvoja se, 67. za protiv suzdržani odbija se, 68. za protiv suzdržani usvoja se, kompromis 2 za protiv suzdržani usvoja se, 70. za protiv suzdržani odbija se, 73. za protiv suzdržani usvoja se, 74. za protiv suzdržani odbija se, 75 se ne razmatra. 76. za, protiv, suzdržani, odbija se. 79. 75. se ne razmatra. Ispričavam se, moramo se vratiti. Moramo se vratiti i glasovati o 75. amandmanu za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na 79 za, protiv, suzdržani. 77. ispričavam se. 77. još jedan Za, protiv, suzdržani provjerit ćemo. 77. Otvaram glasovanje. Mislim da se odbija. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dakle, 78. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 79. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 80. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81. za, protiv, su, Provjerit ćemo 81. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 82. za protiv suzdržani odbija se. Uvodne izjave, amandman 6. za protiv suzdržani Provjerit ćemo 6. amandman. Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sedmi amandman za protiv. Provjerit ćemo sedmi amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Osmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? jednaka je većina, tako da se usvaja. E, deveti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Jedanesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Dvanesti za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo dvanesti amandman, otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 13. za, protiv, suzdržani. Čini mi se da se odbija, provjerit ćemo 13. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, odbija se. 14. skupno glasovanje, 14. i 16. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, ispričavam se. 17. Vi ste za. 18. za. Protiv suzdržani odbija se. 19. amandman. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 20. za. Protiv suzdržani usvaja se. 21. za. Protiv suzdržani odbija se. 22. za. Protiv suzdržani usvaja se. 23. za. Protiv suzdržani odbija se. 25. za. Protiv suzdržani za 25 se odbija. 26. za, protiv, suzdržani, odbija se. Skupno glasovanje za navode od 1 do 5, 1 do 4, ispričavam se. Tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Peti amandman, tko je za, protiv, suzdržani, također se usva. Glasujemo o rezoluciji u cijelini poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 21 glas za, nije bilo glasova protiv i imali smo jedan suzdržani glas. Hvala vam još jedan put kolege. Nastavljamo dalje. Riječ je o samoj inicijativnom izvješću, odnosno nacrtu kršenje prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem. Izvjestiteljica je Marija Hojbah. Dajem vam riječ ako želite nešto reći. Ne, prelazimo direktno na glasovanje. Počinjemo s kompromisom A za protiv suzdržani usvaja Kompromis B za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis C za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 8 u dva dijela za prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo drugi dio amandmana osam, Otvaram glasovanje, mislim da je usvojen, ali provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, usvaja se velikom većinom. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deset. Glasanje po dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, amandmana 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, amandman 11, ispričavam se, za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, provjerit ćemo 11. glasovanje. Amandman 11. Jesu li svi glasovali o amandmanu 11. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Riječ je o kompromisu. Kompromis D. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani uzva se. Amandman 18. za, protiv, suzdržani usva se. 22. za, protiv, suzdržani. 22. Dakle, provjerit ćemo 22. otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. 23. Dvadeset tri za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman 24. Imali prigovora? Ne. Možemo glasovati o, o usmenom amandmanu 24. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37. odnosno 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo provjeriti. Provjeriti ćemo 35 otvorom glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se, bili ste u pravu što ste tražili provjeru. Oprostite, nisam vidjela ove u stražnjem redu. 37. amandman za, protiv, suzdržani, provjeriti ćemo 37, otvorom glasovanje. Zatvorom glasovanje. Usva se. 38 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvase. se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvase. se. 45 u dva dijela, prvi dio amandmana 45. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio 45. amandmana za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo drugi dio amandmana 45. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis i za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo ama, kompromis i otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvorom glasovanje. Zatvorom glasovanje. Usvaja se sa 12 naprema 10 glasova. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 i 61 se ne razmatraju. Kompromis K za protiv suzdržani usvaja se. 63 za protiv suzdržani. Provjerit ćemo 63. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. mana 65 za protiv. Provjerit ćemo 65. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 69, otvorim glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, uzva se. Sedamdeset tri za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 73. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se jer je broj glasova isti 11 i 11. 76 za protiv usvaja se, 77 za se provjeravamo 77, motorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dakle, zatvaram glasovanje, usvaja se. Amandman 81. Za protiv suzdržani usvaja se. Glasujemo o izvješću u cijelini imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 14 glasova za, nitko nije bio protiv, 8 suzdržani. Suzdržani hvala lijepa. Izvjestiteljici Mariji Hojbuh, hvala vam. Now we're voting on item on item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 To je bilo posljednje glasovanje. Hvala kolegama. Sada imamo zajedničku sjednicu sa odborom INTA. Ispričavam se. Zahvaljujemo Nikoli, on napušta naš odbor nakon kratkog vremena, ide u odbor 2, nakon toga u Washington u Ured Europskog parlamenta u Washingtonu. Hvala mu što je bio dijelom našeg odbora. Hvala. Sretno s Washingtonom. Možda ćete ga vidjeti dakle, ili u odboru 2 ili u Washingtonu. Slijedi e, zajednička sjednica s odborom za međunarodnu trgovinu INTA, rasprava o odjevnoj industriji imamo puno gostiju, pet e, govornika. Morat ćemo biti brzi i molim da svi što brže zauzmu mjesta.